da zeleni plan obuhvaća i oceane, zaštitu oceana i njihov oporavak. Jer kao što znate, zeleno bez plavog ne postoji, ostaje samo žuto. Ja ću sasvim sigurno zelenim planom, mislim mi ćemo sa zelenim planom e, ostvariti i dobru pripremu za naš kop e, krajem godine u Kopenhagenu i veselim se rezoluciji koju ćete sutra usvojiti. Ona će nas voditi kad budemo usvajali našu strategiju za očuvanje bioraznolikosti idućih tjedana kao dio našeg zelenog plana. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Sinkevičius, gospodine povjereniče Sinkevičius. Na kraju rasprave su e, šest klubova podnijeli e, zahtjev za rezolucijom 953 2020. a sutra će biti glasanje o ovoj rezoluciji. Sada prelazimo na izvješće Petera Jara. Riječ je o aktivnostima Europskog e, ombudsmana u 2018. godini. Želim vas podsjetiti da možete ovdje, u, kao što je uobičajeno, se javljati za riječ ili eh, za postavljanje pitanja sa plavim kartonom, a možete učiniti elektronički preko novog uređaja kojeg imate. Na početku rasprave riječ ima prvo kolega Jarna, četiri minute. Hvala lijepo. Vi... Mi smo ovog tjedna vrlo intenzivno raspravljali o tome europske institucije trebaju biti bliže građanima. Mi želimo etablirati europski konsenzus kako bi građani mogli suodlučivati o tome kako se treba Evropska unija razvijati dalje. Dakle, da uopće kako će ići dalje. Tu su recimo glavne riječi transparentnost, demokratičnost i pravna država. Međutim, ne smijemo zaboraviti kolegice i kolege sa europskim povjerenikom, odnosno ombudsmanom, pravobraniteljem imamo jednu instituciju koja je upravo zato tu i koja je bliska građanima, bliže građanima možemo reći to ni ne može biti. Prema tome sa ombudsmanom, našim pravobraniteljem evropskim, možete izravno stupiti u kontakt, možete mu pisati, možete ga ako to želite i dotaknuti, vidjeti i možete uvijek iznova utvrditi da naša dakle pravobraniteljica Europske unije je ovdje za građane, a ne za vijeće, ne za komisiju, ne za parlament, ne za institucije, nego za ljude. Prema tome, kao ombudsmanica evropska, odnosno naša pravobraniteljica, mora se kad kada i zapravo mora ući u sukob sa evropskim institucijama, komisijom, vijećem, a s druge strane mora s njima surađivati. I stoga posebno pozdravljam Emily Rajli, našu ombudsmanicu, da uspije taj balans postići, dakle taj akrobatski čin tako uspješno izvrši da s jedne strane zastupa građanske interese i s druge strane makar kad kad ulazi u sukob s europskim institucijama ipak s njima surađuje. Prema tome mislim da su kvaliteta njenih usluga koje pruža našim građanima je sve bolja i pogotovo želim njezin rad pohvaliti na području transparentnosti i mislim da je u tom radu i Europski parlament vrlo intenzivno podržavao. Na s druge strane, vijeće se nije tome tako jako veselilo. Ali transparentnost, dakle da imamo pristup svim javnim dokumentima vijeća, je vrlo bitna i mislim da bi tu Europsko vijeće moglo barem malo nešto preuzeti od Europskog parlamenta. Jer vidite, mi ne tražimo ni manje ni više transparentnosti od Europskog vijeća nego što to mi svima dajemo i stavljamo na raspolaganje. E, mislim da je to apsolutno nužna naša obaveza prema javnosti, prema našim građanima, kako bi im se kompletno sve ono što radimo naša politika približila. I mi tražimo i sve kao instanca zapravo zakonodavca Europske unije da se e, i Europsko vijeće i Europska komisija prilagodi svoj rad standardima parlamentarne demokracije i našim osnivačkim ugovorima. Dakle, meni je bila velika radost raditi sa našom obocmanicom i bilo jako dobro i raditi s našim izvjestiteljima u sjeni na ovom izvješću. Mislim da je izvješće ispalo jako dobro o radu ombudsmana. Mislim da je potpuno apolitično, nego potpuno je meritorno i zato je postiglo i veliku većinu. U našem nadležnom odboru smo imali 28 glasova za, jedan glas protiv i jedan glas suzdržan. Prema tome vidite jako dobar rad našeg odbora peti koji je bio zato nadležan i e, mislim da je odlično izvješće o radu i uspjesima naše ombudsmanice gospođe Emilio Rajli. Nadam se da će se ta suradnja tako i nastaviti. Hvala vam. Kolega Jar, a sada riječ ima gospođa O'Reilly. Hvala gospodine predsjedajući, dobro večer svima i hvala gospodinu Jaru kao izvjestiteljima u sjeni na vašem radu mm, na tom izvješću. Uvijek je to velika čast i radost kad mogu prezentirati godišnje izvješće mogu ureda parlamentu. Međutim, ova godina je posebno značajna, budući da prezentiram naš rad novom parlamentu, novom sazivu s puno novih članova, koji je prije četiri tjedna izglasao meni povjerenje i u tako me e, zapravo izabrao već u drugom mandatu. Vrlo duboko sam zahvalna za to povjerenje i namjeravam ga u cijelost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 E, dakle opravdati. Osim toga želim pozdraviti i prisutnost povjerenika Šepkovića u ovoj raspravi jer to je prvo došlo na početku i mandata nove komisije i želim im sve najbolje u njihovom vitalnom poslu za Europu. E, časni zastupnici kao pravobraniteljica Europska ombudsmanica, ja sam zapravo onaj most između građana i Europske administracije kad nastanu problemi i kada stignu pritužbe. Pritužbe mogu doći od pojedinaca, civilnog društva, organizacija civilnog društva, e, ekonomije, novinara, vrlo često je upravo članova ovog parlamenta. Mi ne primjenjujemo samo europsko pravo u našim analizama, nego i načela dobrog upravljanja tražeći pravedan ishod za građane koji su često e, zapravo zatečeni ogromnom tehnokratičnom prirodom i složenošću evropske administracije i ne znaju kako si pomoć. Mi nismo advokati, nego pokušavamo stvoriti jedno izbalansirano e, je ravnopravne šanse izbalansirane upravo za sve, a posebno za one koji sami nemaju snage podnijeti pritužbu i ne mogu si pomoć. Godina 2018. je e, obilježena velikim porastom svih pritužbi koje spadaju u moj mandat i to se nastavilo i 2019. To nije zato što je europska administracija smanjila svoje standarde, nego zato što su je puno više ljudi postalo svjesno da ja postojim i što radim, pa su onda i se obratili svojim problemima napokon. Ja sam zahvalna europskim institucijama institucijama, agencijama i tijelima njihovom suradnji u tom radu. Velika većina slučaja s kojima su se bavili je zapravo zahtijevala jedan jako suradnju i angažman i administracije kako bi nešto došli. Da, ja sam naglasila probleme zato što je to moj problem, ali ja sam isto tako i svjedok koji uvijek o tome govori dobrog rada kojeg evropski administrativci i službenici i dužnosti obavljaju javno i to sam već puno puta istaknula i rekla. Kao i proteklih godina, odgovornost i transparentnost vezani za istrage koje moj ured provodi su naš prvi prioritet. 2018. E, ja sam također koristila i različite ovlasti e, ombudsmana a to recimo kada sam podnijela posebno izvješće Europskom parlamentu. Ovo je tek drugi put da sam to učinila od kad sam prvi puta izabrana za ombudsmana. 2013. sam rekla parlamentu da se te ovlasti smiju koristiti samo vrlo, vrlo rijetko i samo u slučaju vrlo ozbiljnih E, kršenja ili slučajeva kada institucije ne postupaju prema preporukama ureda ombudsmana. Ova posebno izvješće odnosi se na jednu istragu odgovornosti Vijeća Europe posebno zbog nedostatka transparentnosti kod legislativnog procesa i kako se to koristi onda i kako oni rade da bi doprinijeli svoj dio u legislacije odradili. Javnost ima pravo saznati šta, kako i kako i na koji način njihove vlade pridonose stvaranju europskih zakona i propisa. I s obzirom ako se to naime pravo ne bude njima zagarantiralo, onda će ona kultura da se za sve okrivljuje Brisel i europska administracija se nastaviti i znamo ko mu to vodi i koliko će to štetno biti. Ja sam bila vrlo zahvalna da dobijem jednu tako veliku potporu od plenarnog zasjedanja od parlamenta za sve svoje prijedloge. E, u ovom trenutku deset zemalja članica i nadam se i trenutno predsjedanje kao i sljedeće njemačko predsjednje predsjedanje će se prihvatiti tog važnog pitanja koje je jako bitno za budućnost europske demokracije, ali u krajnjoj liniji našeg legitimiteta. Kao europski ombudsman ja također koordiniram europsku mrežu ombudsmana koja se sastoji od 96 dužnosnika od 36 europskih država s europskim, dakle, sa odborom pet Europskog parlamenta koji je isto tako član to mreže. 2018. godišnja konferencija održala se u travnju u Europskom parlamentu u Briselu i tu je bio glavni govornik Michel Barnier na čemu sam vrlo zahvalna i posebno parlamentu za njihovu visoko profesionalnu pomoć da to realiziramo. Časni zastupnici, na početku novog petogodišnjeg omucmanog mandata važno je pitati i istražiti koju ulogu E, bi taj ombudsman trebao igrati u novoj arhitekturi nove komisije EU-a i 2020. i kasnije. Ako komisija von der Leyen bude geopolitička komisija i ako postane više involvirana u migracijska pitanja, vanjsku politiku, obranu, suradnju obrani i globalnom klimatskom krizom, e, onda ko će se zapravo brinuti i ko će dati jedan pregled ovog svog proširenja i ko će pratiti da li je to sve u redu ovaj parlament e, će naravno dati jedno demokratski nadzor, a ombudsman mora dati nadzor nad europskom administracijom koja e, će naravno biti zaposlenija nego ikad i to na vrlo širokim područjima, širim no ikada. Da li će e, da li je to Frontex koji koordinira recimo jedan pobratak povratak ili vraćanje različitih migranata ili EASO koji recimo ispituje za podnositelje zahtjeva za azilom na grčkim otocima ili to je Europska obrambena agencija koja pokušava zamisliti koja je tehnologija potrebna za 21. stoljeće i za našu sigurnost. Europska unija se mijenja, prema tome i ured ombudsmana se mora adaptirati kako bi održao tempo sa ovim svim velikim izazovima. Međutim, naš e, ured se sastoji od manje od 70 radnih mjesta. Mi dobivamo ogroman broj pritužbi i borimo se sa sve kompleksnim stvarima. Prema tome, nedostatak resursa je već parlament, u mom uredu je već parlament sagledao i u godišnjem e, proračunskom postupku je tražio reviziju i kao i izmjenu statuta kojim se zapravo konstituira naš ured. Međutim, ja sada molim da se to dalje nastavi rasprava o tome, inače nećemo moći dobro raditi, niti se nositi sa izazovima za 21. stoljeće. Hvala lijepo. A sada povjerenik Šefković u ime, u ime komisije. Hvala lijepa, dragi zastupnici Europskog parlamenta, gospođo Ombudsman. E, zaista mi je drago što sam ovdje danas i što imam priliku s vama raspravljati o godišnjem izvješću e, o radu Europskog ombudsmena iz 2018. i o odboru za predstavke. Želim e, čestitati e, izvjestitelju e, i isto tako onima koji, svima koji su bili uključeni u ovaj rad. Ovaj, ovo izvješće zapravo daje mišljenje parlamenta svim tijelima za koja smatra da je važno. Što se tiče komisije, želim vam reći da je komisija zaista opredjeljena da osigura dobru administraciju u odnosu sa e, građanima, nevladinim udrugima, udrugama i poslovnim e, subjektima. Mi dajemo veliku važnost kvaliteti tih odnosa. Komisija zaista je posvećena e, uslugama, odgovornosti, učinkovitosti i transparentnosti. Svaki pokušaj e, da se stavi u praksu dobra administracija i da se spriječi loša administracija. Suradnja s Europskim ombudsmenom je ključna u ovom odnosu, posebno zato što dvije trećine ombudsmana u Europi, dakle 52,3% ili 285 e, samih E, upita se je bilo vezano za Europsku komisiju. Dakle, mi se izravno bavimo građanima. Svake godine komisija se slaže sa tri četvrtine prijedloga ombudsmana, bilo da se radi o prijedlozima za rješenja ili preporukama. I zato u većini slučajeva, slučajeva kada prijedlozi za e, poboljšanje dolaze od ombudsmana, e, komisija se slaže s njima. To objašnjava zato zašto na kraju samo 6% upita e, zapravo završava nalazom loše administracije i zato ispitivanja koja e, se istrage koje se vrste e, dolazi do zaključka loše administracije bilo kada se radi o komisiji E, možda zato što nije bilo loše administracije ili zato što e, se došlo do dobrog ishoda. To je Europski ombudsman e, naglasio posebno nagradom za dobru administraciju. Komisija je dobila sveukupnu nagradu što je imalo pozitivan učinak na živote ljudi u Europi i izvan toga e, za smanjenje e, onečišćenja plastike plastikom i e, ukidanja plastike za jednokratnu uporabu. Komisija također zna da mora nastaviti utrti put, procjenjivati se i dalje poboljšavati svoju administrativnu praksu. Zato komisija će ići e, prema vrlo konstruktivnom odnosu kojeg je izgradila s ombudsmanom tijekom godina u interesu europskih građana i drugih strana. E, predsjedatelju, ja se zaista veselim veselim današnjoj raspravi i već vam zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala, e, povjereniče šerčović A sada kolega Tereš, dve minute. Domnule komisar, domno O'Reilly, Gospodine povjereniče, gospođo O'Reilly, kao izvjestitelj u Sijeni, mogu vam reći da je vrlo lako napisati jedno izvješće o aktivnosti kada je osoba koja je to radila zaista bila aktivna i profesionalna u svom radu. Kao izvjestitelj u Sijeni za SND ja sam bio impresioniran profesionalizmu, profesionalizmom eh, E, posvećenosti i hrabrosti gospođi Riley e, u njenim odnosima sa, e, između institucija i građana. Transparentnost i e, odgovornost europskih ka pristup dokumentima, to je nešto u čemu je gospođa O'Reilly bila izuzetno aktivna i pronašla dobra rješenja. I zato mi imamo prijedloge vezane za visoku razinu transparentnosti u svim europskim institucijama. Transparentnost je ključna komponenta vladavine prava i ja bi e, zamolio novu komisiju da uzme u obzir prijedlog gospođe O'Reilly. E, Cijelu 2018. godine gospođa O'Reilly je pokazala hrabrost i odlučnost prema establishmentu i e, otkrila i u Junkerovoj komisiji da je bilo slučajeva kada e, su pravila zaista bila e, jako kršena tijekom izbora to bi se moglo, e, moglo označiti kao aktivna korupcija i e, ti ljudi bi se odveli pred sud. Meni je drago što danas imamo ovdje povjerenika kojega imamo. Međutim, mnogi dužnosnici u komisiji e, e, ne drže predavanja o korupciji državama članicama, a kad sami krše pravila kao što je to činila komisija Junkera. I zato želim da gospođa, gospođa O'Reilly zaista pokaže jednaku odlučnost i hrabrost, a mi kao članovi odbora za predstavke i zastupnici u ovom parlamentu, e, mi ćemo je podržati, želimo je dobar rad i sreću. Hvala, kolega Tereš. A sada dvije minute, gospodin, gospođa Tu, gospođa tu. E, hvala e, kolege. Ne želim e, ponavljati ono što je bilo već rečeno. Želim, ali nemam vremena, pa neću. Svi znamo da je gospođa O'Reilly zaista dobro radila i čestitam joj na ponovnom izboru. Međutim, ovi izbori su pokazali da postoje neki postupovni problemi. E, e, na odboru za predstavke je da se promijeni postupak izbora za sljedeći e, saziv. Trebamo imati jasnu transparentnost ova kampanja nažalost je ponekad bila prljava i zato trebamo jasne rokove kako ne bi te kandidate koji se ponašaju e, prema pravilima stavili u jednu ranjivu poziciju. Nakon donošenja ovoga izvješća sutra također trebamo e, viziju za budućnost i slažem se što je rekao moj kolega iz EPP-a i SND-a, ali želim naglasiti još jednu stvar. Postoje još stvari koje treba učiniti u vezi sa dobrom administracijom u institucijama Europske unije i e, isto tako odgovornost e, komisije. Kada se šalju e, prigovori građana komisiji, komisija traži od nacionalnih vlasti da, to, da odgovore. Naravno, ako ih se pita, oni uvijek kažu da to nije slučaj. Dakle, moramo, uvijek dobijemo odgovor od komisije da ne postoji kršenje i da nema problema. To znači da ne stajemo na, na stranu građana koji prigovaraju nego na strani birokracije. A to treba promijeniti. Isto je vezano za pilot projekte Europske unije, dakle kada se radi o mogućim kršenjima. Proces nije transparentan, e, mape su zatvorene, nisu dostupne i to treba promijeniti. Želim vidjeti proaktivniji, transparentniji pristup i naravno radujem se budućoj suradnji sa ombudsmenom i nadam se da će taj problem biti riješen. Hvala gospođo Tom. Dvije minute, gospodin Le Breton. Merci. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da Europska unija nije u poziciji da daje moralne lekcije vezane uz ljudska prava. Ovime se e, krše etička pravila i to ona najosnovnija. I to je slučaj i s Europskom središnjom bankom što e, potvrđuje i izvješće ombudsmana za 2018. godinu. Ona govori o tome kako Europska komisija je E, imenovala svog glavnog e, e, tajnika 2018. godine. Ona kaže četiri slučaja lošeg postupanja pri istvaranje stvaranje hitne situacije koja je fiktivna da bi dobio svoje mjesto. Ona denuncira nelegalnost njegovog imenovanja trebalo je 16 mjeseci da se riješimo Selmajera. Nakon tog skandala ombudsman je tražila da se uvede detaljna procedura za imenovanje e, glavnog e, tajnika. Ona u izvješću kaže da je e, komisija odbila uvesti takav postupak i dalje ostaje netransparentnost. E, isto tako ona napada Europsku središnju banku i to prije svega predsjednika Dragija kojem prigovara da e, je stvorio grupu od 30 torice, a to je zapravo privatna grupa koja radi od ESB-a privatnu banku. Ombudsman e, zaključuje jako zabrinjava E, ta situacija jer se time dovodi u e, sumnju objektivnost središnje banke zbog financijskog e, lobija. Europska unija dakle nema ni transparentnosti niti etike. Hvala kolega Lebreton. Jedna minuta, gospodin Slutovski. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo O'Reilly, gospodine povjereniče, želim čestitati ombudsmenu na njezinu izboru, ponovnom izboru, zato što je to vjerojatno najbolja potvrda kvalitete vašega rada do sada. Također, iz, Izvješće koje e, ste predali za 2018. 18. je dobra, dobar dokaz vašeg rada. ECR podržava e, ovo izvješće, međutim početak novog saziva je dobar trenutak da se govori o budućnosti i zato bih želio reći nešto o nedostatku e, transparentnosti tijekom takozvanih trijaloga, jer to postaje karikatura onoga što bi trebalo biti. To vidimo u kontekstu našeg rada na paketu za mobilnost e, u kojem sam ja imao zadovoljstvo sudjelovati. Vidimo da postoji nedostatak transparentnosti od samog početka uspostave europskog prava. Ja sam uvjeren da ombudsman treba razmotriti tu praksu s velikom pozornošću. Hvala lijepa, gospodine Zlatovski. Sljedeći je za jednu i pol minuti gospodin Grodulis. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Nedavni izbori, europski izbori su pokazali da građani ne vjeruju u Europsku uniju, zato moramo dešifrirati poruku koju nam šalju građani Europe i moramo se više truditi. Više se truditi kako bismo institucije učinili transparentnijima i odgovornijima i kako bi mogli utvrditi svaku vrstu loše administracije i pridržavanje načela vladavine prava e, svi, onda će svi građani biti za europske integracije. Nije dovoljno otvoriti vrata kako bi ljudi mogli ući, nego moramo e, ih prosvjetliti. E, građani moraju biti sami dionici u tom procesu. Dakle, ne možemo ih samo informirati o tome što to znači, nego ih moramo informirati na jedan način koji je lako razumjeti kako bi mogli sudjelovati u svakoj fazi zakonodavnog procesa. Oni su naši saveznici. Gospođa O'Reilly je služila svoje institucije sa velikom opredjeljenošću. E, nemojte je zanemariti. Hvala lijepa, gospodin Jurjulis. A sada minutu i pol, gospodin Furore. Hvala gospodine e, predsjedniče. Ja čestitam e, gospođi O'Reilly na njezinom ponovnom, e, ponovnom izboru i njezinoj učinkovitoj aktivnosti i očuvanju dobre administracije. Želim zahvaliti kolegi Jaru na njegovu izvješću s čim se sadržajem uglavnom slažem osim odluka, odlomka vezanog za Europsku središnju banku koji je po mom mišljenju protivan zaštiti načela javnosti i transparentnosti procesa odlučivanja unutar Europske unije. Među aspektima teksta aspekta koje smatram pozitivnim posebno želim istaknuti priznanje prava pristupu javnosti dokumentima tijela Europske unije kao neotuđivog prava kojeg treba zajamčiti svim građanima. To je pravo, međutim, danas snažno kompromitirano jednim pravnim okvirom kao što je uredba 1049 kroz 2001. čije odredbe e, e, stare gotovo 20 godina više ne održavaju aktualno stanje zakonodavstva niti institucionalnu praksu po tom pitanju. Zato se potpuno slažem sa zahtjevom da se taj akt revidira. Jednako pozitivno gledam na dijelove u kojima se naglašava potreba za donošenjem strožih etičkih normi za sprječavanja You Još uvijek imate vremena za govor. Međutim, molim vas da ne govorite tako brzo. Postoji neka vrsta kontrole brzine. Pa ako vas prevoditelji ne mogu slijediti, onda vas ni europski građani mogu, eh, ne mogu slijediti na svim jezicima morate... vam malo više vremena. Dakle, e, potpuno sam e, u skladu sa zahtjevom za njezinu reviziju, međutim pozitivni su i oni dijelovi gdje se govori o potrebi da se e, donose strože etičke norme radi sprječavanja sukoba interesa i rotirajućih vrata u svim institucijama Europske unije, te da se tako zajamči poštivanje integriteta. To je zadaća komisije pod van der Leyen da osigura da se slučajevi loše administracije, neetičko ponašanje i kršenje zakonskih normi, poput onih iz prošlosti u slučajevima Selmajer i Barroso, više ne ponove, te da se to promijeni u znaku dobre administracije pune transparentnosti i moralnog integriteta. Hvala lijepo. Hvala gospodine Furore imamo određeno vrijeme e, koliko možemo govoriti. Međutim, to ništa neće pomoći ako vi čitate napisani tekst i to u dvostrukoj brzini. Vi ste kolega novi u parlamentu, a kolegica Ebe je već duže tu. I prije je ovdje sjedila jako dobro zna koje je bilo i drugih kolega koje sam morao pomenuti zbog toga. Možda da sa, sa kolegama ili sa našim tajništom konzultirate kako da dobijete adekvatan tekst eh, koji možete razumljivo i u tih minutu iznijeti. Hvala. Europski e, ombudsman igra veliku ulogu u našoj demokraciji, poboljšava administraciju i osigurava etiku naših institucija. I drago mi je bilo što je Emily O'Reilly ponovno izabrana u prosincu. Emily je zaista uzoran slučaj osobe koja zaista zagovara transparentnost i dobro upravljanje. U vrijeme kada mnogi od nas u mnogim zemljama e, postavljamo pitanje e, vezano za Europsku uniju, e, mislim da vi zaista e, e, možete označiti onu kućicu dobre administracije. Ja ovaj puta, posljednji puta zastupam istok Engleske koji je prekrasan. To je bila čast, privilegija i nadam se da u nekom trenutku će netko drugi sjediti ovdje na mojoj stolici i zastupati moju zemlju. Međutim, za sada odlazimo. Želim zahvaliti e, Oliveru, Karli, Metu, Maksu i Malkomu na njihovom posvećenju i trudu e, tijekom ovakvih teških, teškim vremenima. E, Britansko izaslanstvo iz odbora za predstavke mora poželiti vam sreću i laku noć. Puno vam hvala. Vielen Dank, Hvala, gospođo Curtin-Darling. To nije bila to ne spada moja zadaća, ali vi ste nas sada jako, jako dirnuli. Vi ste došli sa sjeverno-istoka Engleske, a moj grad domovine Gerlingens ima grad partnera e, u sjeveroistočnoj Engleskoj. Molim vas, podnesite im naše toplije, najtoplije pozdrave. A sada kolegica Vidra na minutu. Merci, monsieur le Hvala gospodine predsjedniče, gospođo povjereniče, gospođo ombudsman. Hvala izvjestitelju na obavljenom poslu. E, povjerenje europskih građana e, zahtjeva više transparentnosti. Postigli smo napredak u institucijama, primjerice u trgovini. Komisija i dalje treba objavljivati pregovaračke dokumente i e, sve što proizlazi njihova mandata. Vijeće treba jamčiti više transparentnosti u funkcioniranju. Isto tako, trebamo uložiti puno energije da se što brže usvoji e, sporazum o zajedničkoj transparentnosti koja je pravno obvezuća kad predstavljamo interese. Da bi se e, da bi se približili e, europskim građanima i borili protiv euroskepticizma trebamo osnažiti e, raz, rad e, e, ombudsmana kako bi njezin rad bio vidljiviji. Hvala. Hvala kolegice Vedren. Sada kolegica Evi. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja kao prvo želim također čestitati gospođi O'Reilly na njezinu ponovnom izboru. Njen rad je zaista ovaj parlament cijenio. Kao što je E, naravno to vrlo dobro e, rečeno e, da je taj rad opisan u izvješću iz 2018. Ovo izvješće E, ponavlja kao i prošle godine da postoji neki registar za transparentnost e, kojeg treba obvezno e, uvesti i da on bude pravno obvezujući kako bi prevladali velike logističke rupe koje postoje u toj transparentnosti i kako bi spriječili sukobe interesa ali isto tako trebamo uvesti značajne izmjene kako bi svi procesi bili transparentni i odgovorni. Ako komisija von der Leyen želi zaista promijeniti e, stvari e, u odnosu na ono što se događalo sa Junckerovom komisijom, treba to i učiniti. Jedina stvar koja je negativna u ovom izvješću je e, ono što je vezano za Europsku središnju banku. E, uz, u, nasuprot onome što je u tekstu, ja mislim da e, članovi te banke ne bi smjeli sudjelovati u forumima, u forumima iza zatvorenih vrata. Hvala gospođo Evi. Jedna minuta, gospodin Adjus Saliba. Prije svega želim čestitati Emily O'Reilly na ponovnom izboru kao europski eh, ombudsman. Eh, to potvrđuje eh, povjerenje u njezin rad i doprinos u približavanju europskim građanima i u odnosu s ombudsmanom. U godišnjem izvješću ombudsman e, se dotaknula važnog pitanja, a to je postupanje e, prema osobama e, s invaliditetom u okviru zajedničkog programa za osiguranje od zdravstvenog osiguranja. Bitno je da taj program bude u skladu s un konvencijom za osobe s invaliditetom. Također se slažem s njezinom preporukom koja se odnosi na većoj pristupačnosti eh, eh, postupaka EPSO-a za osobe s oštećenjem vida. Potrebne su nam tehnologije Potrebna nam je tehnologija koja pomaže osobama s oštećenjima i olakša im pristupanje e, tehnolo e, testiranjima. Hvala vam na svemu što ste napravili. E, hvala britanskim kolegama, nedostajat nam. Hvala. Sljedeći je gospodin Benifej. Con la sua relazione annuale ja još jednom želim čestitati Emily O'Reilly i cijeli ured ombudsmena za izvrstan rad koji je izvršio. E, građani Europske unije nalaze u njemu saveznika jer oni se bore za osiguranje E, transparentnosti administracije i e, kvalitete usluga e, javnosti. I zato želim zaista im čestitati Emily O'Reilly na dobrom radu u novom mandatu i želim je ohrabriti da odlučno provodi svoje važne inicijative kako bi poboljšali proces donošenja odluka vijeća i da E, spriječi lošu administraciju kao što je to bilo u slučaju Selmajer. I zato moram reći da sam e, zaista pokušavao cijelo vrijeme surađivati sa e, ombudsmenom. Sada se moramo jako boriti za neplaćanje naknada u svim državama Europske unije. Hvala. E, spontano je za riječ. Prvi gospodin Pospišil. Hvala gospodine predsjedavajući. Na kraju ove rasprave htio bih istaknuti da podupirem izvješće i to pogotovo jedan, jednu točku koja se možda neće činiti drugim kolegama tako važna ali jako je važno istaknuti članak 47, odnosno točku 47 koji e, utvrđuje uvjete koji osiguravaju nepristranost i integritet ombudsmana. Neki misle da je to možda, možda samo formalnost, ali sada svjedočimo važnoj raspravi u Češkoj gdje sadašnji predsjednik je predložio da ombudsman surađuje sa pripadnicima komunističkog režima zajedno s državnim odvjetnicima koji su mm, e, Miladu Horakovu poslali u smrt. Mi inzistiramo ne samo na profesionalnosti, već i na osobnom integritetu. To je jako važno. Hvala. Hvala gospodine Pospišil. Gospodin Lopes Aguilar. Hvala. E, gospodine predsjedavajući, potpredsjedniče Ševčević, e, ombudsman O'Reilly, iskoristit ću ovo vrijeme da i ja doista istaknem koliko je važna institucija ombudsmana a prije svega bih vam htjela, htio čestitati na ponovnom izboru. Pred vama je novih pet godina. Doista cijenim vaš rad, povećavate razinu transparentnosti i olakšavate pristup informacijama, iako e, zakonodavstvo treba revidirati, odnosno ažurirati, unatoč e, blokadama ja predsjedavam odboru Libe koji ulaže velike napore u to, ali pred nama je i dalje još puno posla. E, treba spriječiti sukobe interesa, e, treba ukinuti e, načelo rotirajućih vrata, osim toga, tu su i različite industrije, primjerice e, farmaceutska industrija, moraju se držati konvencija, primjerice konvencije za osobe s invaliditetom, a isto tako određene, određene zakonodavne akte treba pretvoriti u prave zakonodavne akte. Hvala i s ovime smo zaključili slobodno javljanje za riječ. A sada ćemo predati riječ e, povjereniku Ševčeviću. Hvala, e, gospodine predsjedniče, e, ombudsmanice O'Reilly, dragi kolege. Prije svega hvala vam na izazovima, na, na izjavom, odnosno komentarima. Čuli smo puno pohvala na račun gospođe O'Reilly i mi u komisiji se potpuno slažemo s vama. Kad je riječ o izjavi gospođe Tom, E, kad je riječ o postupcima u slučaju povrede prava i drugim, e, drugim slučajevima, dobio sam poziv i vidjet ćemo na koji način e, možemo poboljšati suradnju u tom području. Isto tako bih htio informirati eurozastupnike da je danas komisija imenovala novog glavnog tajnika u skladu s procedurom. Mislim da se radi o uzornom profesionalcu i uvjeren sam da će novi glavni tajnik odlično obavljati svoj posao. Također bih htio dodati da komisija jasno i stalno želi e, se, se trudi osigurati do, dobru razinu upravljanja. Trebamo se pobrinuti da e, prava iz e, članka 41 Europske povelje o temeljnim pravima je nešto što ćemo potpuno poštovati i u tome će moći uživati europski građani. Prema europski građani očekuju administraciju, odnosno upravu kojom se dobro upravlja. Također bih htio istaknuti činjenicu da u svakodnevnim kontaktima s ombudsmanom, eh, zahvaljujući njima, radimo sve bolje i nastojimo osigurati najbolje e, standarde administracije, pokušavamo biti nepristrani, profesionalni i kompetentni. Vaša rezolucija, dakle odbora e, peti, ima za cilj poboljšati rade institucija. Obećajem vam da u narednim tjednima će komisija proučiti vašu rezoluciju te odgovoriti kao što smo činili i do sad na sve točke koje se odnose na komisiju. Koristim ovu prigodu da zahvalim i gospođi Kirten Darling i gospodinu Korberu kojeg također tu vidim i sve britanske kolege i prijatelje na napornom radu i predanosti. Hvala vam i želim vam reći da ćete nam nedostajati. Hvala. E, hvala gospodine Ševčević. E, je li to e, prigovor na temelju poslovnika? Uh, hvala. Samo bih htjela reći hvala Maroš na svemu što ste učinili u smislu u pogledu zelenog plana i energetskog siromaštva. Samo bih htjela reći da bismo mi htjeli da se definira energetsko siromaštvo, da vi i vaši kolege to u mandatu definirate. Ali iskreno, hvala vam na svemu što ste učinili za ugrožene građane. Hvala. Hvala, gospođo. Ovo zapravo nije bila izjava koja se odnosila na poslovnik, ali sam ipak odlučio ne prekinuti vas. Gospođo O'Reilly, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala svima. To doista je bilo nadahnjujuće slušati vaše riječi potpore i doista se veselim e, daljim raspravama s vama u mjesecima koji su pred nama kao i godinama ispred nas. Slažem se s gospođom Curtin Darling. Ne događa se često da Irkinja izražava žaljenje zbog odlaska Britanaca, ali u ovom slučaju moram priznati da smo doista tužni i hvala vam na sjajnoj suradnji i potpori. Hvala na sjajnoj e, suradnji e, s uredom e, ombudsmana. Posebno me impresioniralo činjenica što ste u zadnjih mjeseci i tjedana toliko E, marljivo i intenzivno radili, unatoč tome što se radi o vrlo e, stresnom razdoblju, a puno stvari vam je sigurno odvlačilo pažnju. Hvala vam puno na tome. Htjela bih se osvrnuti na neke izjave koje smo čuli. Hvala gospodine Teres na e, vašim komentarima i hvala vam na pohvalnim riječima. Hvala gospođo Tum Hvala što ste e, primijetili stvari koje se odnose na e, postupak e, izbora. To neće biti moj problem za pet godina, ali svejedno mislim da treba provesti raspravu vezanu uz odabir, odnosno izbor Europskog ombudsmana. Kad je riječ o slučaju koji se odnosi na imenovanje bivšeg glavnog tajnika komisije, da, E, prošla komisija je odbila moju preporuku, ali kao što je potpredsjednik Ševčević e, rekao, ovaj puta se primijenio drugačiji postupak i novi glavni tajnik imenovan je u skladu s preporukama koje smo iznijeli. Gospodine Zlotovski, e, da, E, u prošlosti smo se bavili istragom e, trijaloga, e, to nismo završili, vratit ćemo se na to. Nadalje, participacija građana je jako važna, pogotovo u kontekstu legitimiteta Europske unije i to je suština velikog dijela našeg rada. Slažem se isto tako da je uredba koja se odnosi na pristup informacijama zastarjela uredba, ali svejedno možemo učiniti više kako bi više dokumenata bilo dostupno građanima kojima služimo. Da, transparentnost vijeća, na tome isto tako radimo, velik je to posao, ali isto tako je postignut napredak. E, primjerice, nešto što je bilo nekako marginalno i o tome se govorilo samo u Strasburu i Briselu, e, sada je postalo više dio mainstreama. ESB e, i druge agencije, da, trebaju biti predmet većeg preispitivanja javnosti kad je riječ o osobama s invaliditetom i tehnologijama kojim im pomažu, pomažu, da, definitivno se bavimo i tim pitanjima i to vrlo ozbiljno. Drago mi je što sam mogla prošli tjedan e, vidjeti e, oglas duplo e, VES-a za plaćena vježbeništva i puno ljudi iz mog ureda i predstavnici parlamenta koje vodi gospodin Bonifej su tu sudjelovali. Dakle, hvala vam puno na potpori i hvala što ste mi ponovno ukazali povjerenje e, da obavljam ovu vrlo važnu dužnost. Hvala. Hvala gospođo Rajli. I sada predem riječ gospodinu Jaru. Hvala. Suradnja zadnje godine između gospođe Rajli i našeg odbora je stvarno bila dobra. E, moglo bi kad to vidite, čovjek bi mogao pomisliti da je sve u redu Evropske unije. Nije, naravno. Ali smo zajednički uspjeli puno tog popraviti. I prema tome trebamo nastaviti tamo gdje smo prekinuli. I puno je toga pred nama, prema tome krenimo dalje u rad. Odbor Peti će vas izričito podržavati u svemu što je pred nama, a posebno na području transparentnosti, i zatim pitanja izbornih prava, i tu ćemo zajednički oblikovati stvari. Moram reći, ja žalim što naša kolegica Curtin Darling napušta i odbor i parlament. Ja sam kao koordinator Pučana e, već e, doživio različitih koordinatora iz vašeg kluba i volio bih da ih više bilo kao što ste vi. Jako mi je teško i žao što odlazite i žalim zbog toga, ali to je bila odluka vaše domovine i e, mislite na to da imate da se kontakt sa nama koji ostajemo u parlamentu ne smije prekinuti. što se tiče izvješća, mislim da ovo izvješće je jako dobro i mislim da je zaslužilo da dobije jednu široku, nada se uvjerljivu većinu na sutrašnjem glasanju. Hvala. Hvala lijepo kolega Jar. Time smo završili raspravu o ovoj temi. Glasanje će biti se o tome održati sutra, kao što je rekla prema našem dnevnom redu. Sada je točka reforma općih načela komitologije. I ovdje vas želim ponovno podsjetiti da možete na uobičajen način, ali i elektroničkim putem se javljati za spontano za riječ ili za plavi karton za postavljanje pitanja. Sve vam je bilo na ulazu objašnjenje u plenarnu dvoranu. A sada u ime komisije ponovno povjerenik Ševko. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Prije svega hvala vam na prilici da razgovaramo o e, okviru komitologije. Lisabonski ugovor uvodi razliku između delegiranih i provedbenih akata i na temelju toga su zakonodavci su usvojili uredbu o komitologiji. Tu se definiraju mehanizmi kontrole od strane država članica e, od nad time kako komisija provodi provedbene ovlasti. A e, vijeće mora biti upućeno e, u nacrt e, provedbenih akata koji se upućuju odborima. Mislim da je pošteno reći da uredba ostvaruje svoju svrhu. Zašto? Zato što 2018. godine odbori su dali mišljenje o 1643 provedbena akta. Nije bilo negativnog mišljenja i bila su 32 slučaja gdje odbori nisu dali e, svoje mišljenje. To znači da nije bilo kvalificirane većine protiv ili za ili zbog e, sukobljenih stajališta država članica ili suzdržanih. U takvim slučajevima žalbeno vijeće, žalbeni odbor se mora e, uključiti. E, u 2018. godine bilo je 12 takvih akata u području zaštita potrošača i zdravstva. Isto tako, E, žalbeni e, odbor je tako dao i vrlo mali broj e, mišljenja, kad zapravo nije bilo mišljenja. Zapravo radi se o slučajevima kada se radi o genetski modificiranoj hrani ili hrani za životinje ili produženje dopuštenja za djelatne tvari to znači da komisija može provesti e, provedbeni akt. Dakle, samo se blokira uvođenje akta ako odbor zaključi da je protiv. To tim načelom smo se rukovodili u komitologiji i to je osiguralo uspješno provođenje. Kad je riječ o ovim 12 eh, akata, E, značajni zakonodavni okvir, a ne uredba o komitologiji, obvezuje komisiju da donosi odluke na temelju proceduralnih zahtjeva i e, čvrstim dokazima. U slučaju e, nedostatka kvalificirane većine u odboru, komisija ima zakonsku obvezu donositi ponekad nepopularne odluke. Junkerova komisija je stoga odlučila da kao prioritet bude izmjena ovih pravila te da se uvedu e, ciljane izmjene načina funkcioniranja žalbenog odbora kako bi se povećala odgovornost država članica u e, procesu odlučivanja. E, predloženi su sljedeći amandmani. Prvo da se izračuna e, kvalificirana vačina među državama članicama koje su e, prisutne i koje nisu e, suzdržane. Dakle, ne sve države članice. Zatim da se može drugi puta obratiti žalbenom odboru i vijeću ministara. Isto tako da se traži glasovanje predstavnika država članica i da ono bude javno. Te da se omogućuje da se dosje e, e, e, preda radi davanja neobvezujućeg mišljenja. U zadnjih dvije ili tri godine nije bilo nikakvog napretka. Vijeće nije dalo potporu za to. u Europskom parlamentu vodeći odbor nije iznio svoje mišljenje. Stoga podržavam današnju raspravu zato što nam to e, pruža mogućnost da kolektivno vidimo kakvo je stanje. Moramo biti realistični i iskreni. Ako se ne napravi hrabar potez u pogledu ovog dosijeja, nije baš vjerojatno da će se postići uskoro napredak. Nova komisija će uzeti u obzir vaša mišljenja prilikom odlučivanja kako E, riješiti e, sve e, prijedloge koji su na čekanju prilikom donošenja programa rada za 2020. godinu. Sve države članice pozivam da preuzmu odgovornost vezan uz postupak komitologije i nadamo se da ćemo u odboru dobiti potporu. No koji su to konkretni koraci koje poduzimamo kako smo popravili komitologiju? To je važno i za ovaj dom. Uskoro ćemo Um, ću pokrenuti novi registar za komitologiju. Uh, to će omogućiti pristup ne samo provedbenim, pristup uh, provedbenim aktima, već će se dobiti više informacija o sastancima odbora. Zajedno ću s vama isto tako raditi kao i s vijećem na tome e, da se definiraju obvezujući e, razgran, e, kriteriji razgraničavanja koji će olakšati pregovore i donijeti koriste. Komisija želi poštovati kriterije u pripremi zakonodavnih prijedloga i tijekom pregovora. Isto tako moramo postići napredak u pregovorima vezano uz usklađivanje akata i poštovati zakonodavni postupak s preispitivanjem. Bili smo dosta uspješni u dogovaranju prvog paketa prošle godine, ali i dalje trebamo raditi na ostatku paketa. Veselim se čuti vaša mišljenja o ovom dosjeu jer će nam to pomoći da finaliziramo e, rad na programu rada komisije za ovu godinu. Hvala. Hvala lijepo, povjereniče Šefković. Sada na minutu i pol kolega Sajer. Mikrofon. Predsjedajući, ja bih htio zahvaliti na ovom što nam je rekao potpredsjednik komisije povjerenik Mršač. I moram reći da smo krajem, pod kraj prošlog e, mandata zaista iznenađujuće počeli neke e, uspjehe i ostvarivati, ali s ovim dosjeom nikako i Juri odbor je tek u procesu da je počeo to razmatrati. Međutim, INTA, e, AFKO, EKON i drugi odbori su dali mišljenja o predloženom uredbi. I oni smatraju da se okvir komitologije treba zadržati kako stoji jer funkcionira kako spada, ali se slažu da bi se trebalo pojačati transparentnost. Juri se uglavnom fokusira e, na ova mišljenja drugih odbora, pogotovo na području odgovornosti političke i političke transparentnosti. S obzirom na trenutnu proceduru i odsutnost dotičnih zemalja članica kao mislimo da odgovornost pada onda na kraju opet na komisiju što bez političke podrške zemalja članica nije poželjno stanje. I zbog toga je ta reforma koja je, ona reforma koja je počela već 2017. htjela to popraviti. Međutim, moramo se suočiti s time da e, će dobar dio zemalja članica pružiti otpor, dalje pružati otpor kao što ga je već iskazao u vijeću. Prema tome ishod te čitave reforme je dosta neizvestan. I posebno mi je žao da onaj dio koji je izazvao prvo kontroverznu reakciju zemalja članica je zapravo onda povukao za sobom u inaktivnosti, u paralizu i onaj dobar dio te reforme koji bi inače prošao i koji je bio vrlo dobar. A sada na gospodin Korbit pita, ima pitanje. Želi vas nešto pitati. Kolega Sajer, prihvaćate. Prihvaćate pitanje kolege Korbita. Slažete li se s time da ako su zemlje članice i kao i parlament već prenijeli ovlasti na komisiju da ona donosi odluke ako se zemlje članice ne mogu dogovoriti onda je ta implementirano zakonodavstvo provedbeno koje smo mi prihvatili je ako se recimo vijeća ne može dogovoriti ali ne bi li onda bilo razumno da komisija onda i preuzme odgovornost i donese odluku napokon to je komisija odgovara ovom parlamentu. Prema tome, mislim da se ne bi trebala komisija nikako pokušavati s ovim prijedlogom izvući iz političke odgovornosti. Kolega Sajer, recite. Nisam ja protiv tog rješenja. I to bi mogla biti podrška jako dobra. Ali i doglo bi to moglo biti. Međutim, situacija je takva da se već nekoliko godina, kao što znamo, u vijeću sve blokira i ništa ne možemo postići. Mi možemo gurati kako god očemo, možemo podržavati ovu ideju koliko god hoćete, ali moram reći da možda bih išao na ono, onim putem kojeg je povjernik Šepković predložio da budemo kreativni, nađemo neki možda i drugi put da povećamo transparentnost rada vijeća. Hvala lijepa, a sada kolegica e, Volat na dvije minute. Štovani predsjedajući povjereniče, u ovoj raspravi se moraju dvije važne termine staviti na prvu kao prioritet naprijed, a to je odgovornost zemljama članicama i transparentnost odgovornost našim građanima i transparentnost pred tim građanima. Kao što je povjerenik rekao, ovdje se na način, taj način donose odluke koje su recimo vrlo osjetljive za naše građane i odražavaju se na njihovu sigurnost i zdravlje, kao recimo odluka o pesticidima ili GMO-ovima. I možda je